dar je imenovan ministrom poljoprivrede Estonije. E, Harlem Dezier je imenovana sekretaricom, e, e, državnom sekretarom za evropska pitanja i Francuza. Madame Maria da Grasa Cavalho će preuzeti funkciju koja nije spojiva sa njenom mjestom u Europskom parlamentu. Ja im želim